Check hat das hat hatte Floor vor, fünf, äh, zwei Minuten. Okay. Thank you. Thank you, Chair. I will try to get your attention for two minutes ću vam privući pažnju na dvije minute po pitanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Kosova. Znam da to nije toliko uzbudljivo kao dolazak ministra vanjskih poslašta Amerika ili prethodnog gosta, ali za građane Kosova je to važno jer je to posljednja zemlja na Balkanu koja će potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Svi znate da je to prvi korak u pristupnom procesu, to je ugovorna obveza između Europske unije i Kosova, do čega dolazi po prvi puta. A to znači poboljšavanje, osnaživanje političkog dijaloga, političkih odnosa, isto tako poboljšanje trgovinskih odnosa. Kosovo će imati veći pristup europskom tržištu, primjerice za stvari poput vina, što se u proteklim godinama doista poboljšalo, kao i druge stvari, a isto tako radi se o boljim europskim standardima, primjerice za zaštitu potrošača, što je vrlo pozitivno za same građane Kosova. I naravno imat ćemo i osnaženu suradnju, pojačanu suradnju između Europskog parlamenta i Skupštine Kosova, jer ćemo se dva puta sastajati e, na temu sporazuma o stabilizaciji pridruživanju i odbora koji će biti za to zadužen. To znači da odnosi između ove najmlađe europske zemlje i nas, usprkos problemima e, koje imaju, s obzirom da nisu priznati od svih, da ćemo sa e, ovim e, sporazumom napredovati i da je to dobra vijest za građane Kosova jer se radi o važnom koraku ka pristupanju Europskoj uniji te pripremi pravne stečevine za daljnji napredak i rad ovaj proces sada započinjemo u parlamentu, što je prije moguće glasat ćemo o tome na plenarnom zasjedanju i stupit će na snagu početkom 2016. Nadam se i uvjerena sam da će sljedeći korak uskoro se dogoditi, to je liberalizacija visnog režima i nadam se da ćemo do kraja godine dobiti zeleno svjetlo komisije, doista se nađem jer nadam jer Kosovo mora određene uvjete za to ispuniti, ali nadam se da će u sljedećoj godini to biti sljedeći pozitivan korak za građane Kosova u ovim teškim vremenima, no nešto što će im dati nadu i podržati sigurnost toga da Europska unija želi Kosovo u svom sastavu i kao što sam rekla, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jest prvi korak a, sa između Europske unije i Kosova i dobar znak za danje rad. Dakle, nadam se snažnoj podršci sviju, bez obzira da li su vaše zemlje priznale Kosovo ili ne, jer važno je dobiti široku podršku Europskog parlamenta, ne samo na odboru za vanjske poslove, gdje ćemo glasati kroz par tjedana, već i na glasanju na plenarnoj u siječnju. Tak, eh, Som EPPs eh, e eh, Hvala vam predsjedniče. Kao izvjetelju Sjeni EPP-a za Kosovo izrazio bih zadovoljstvo time e, što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju na najboljem putu realizacije. To je velik korak za Kosovo i predstavlja snažan potencijal za gospodarstvo ove zemlje. Tu dakle mislim na pristup tržištu, osobito tržištu Europske unije. Sporazum potvrđuje da je budućnost Kosova u Europi, no svejedno napredak e, u pitanju integracija nije nešto što se može uzeti zdravo za gotovo, zato je nužno političko vodstvo, politička volja. Isto tako to će uključivati znatne reforme koje će morati biti provedene. Izvjetiteljica, gospođa Lunaček nedavno je posjetila Kosovo i mogli smo vidjeti koliko administracija mora raditi na pitanju korupcije. Korupcija je najveća prepreka za demokratski, demokratski razvoj Kosova, a politička volja mora uključivati provedbu sporazuma koji bi mogao biti nepopularan među glasačima na Kosovu, ali bi isto tako mogao biti odličan ukoliko želimo normalizirati odnose ove zemlje i susjednih zemalja, te kako bismo se mogli e, pomaknuti u smjeru dugoročnije stabilnosti unutar ove regije. Naravno, to mora biti jedan od ciljeva na Kosovu, ali moramo isto tako sagledati opoziciju i dobiti političku volju obje te strane što je prije moguće. Zahvaljujem, zahvaljujem kolega Adaktuson. Zamolio bih tri preostala kol, troj preostalih kolega da se drže jedne minute. Kolega Panceri, izvolite. Hvala vam. Mislim da možemo reći da je došlo do napretka u našim odnosima s ovom zemljom. Osobito bih volio naglasiti potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pritraživanju u listopadu. Dakle, radi se o važnom koraku na putu Kosova ka njihove europske budućnosti. Također bih naglasio važnost istražnih vijeća i sudova jer će to biti vrlo važno ukoliko želimo da se normaliziraju i odnosi sa Srbijom, a to je pitanje kojim se ja poprilično bavim. Postoji velik broj izazova i što se tiče domaćih problema, gospodarske politike, reforme javne uprave i tako dalje, no potpisivanje okvirnog sporazuma između Kosova i Europske unije e, što se tiče uvjeta sudjelovanja suradnje Kosova i Europske unije je nešto što je vrlo važno, osobito u kontekstu daljnjeg promicanja napretka koji ova zemlja mora ostvariti. Dakle, ukoliko se želi približiti Europskoj uniji. Hvala. Zahvaljujem sada riječ. Ima gospodin Nart. Jedna minuta, izvolite. Rusija je rekla da bi priznavanje Kosova značilo otvaranje Pandorine kutije, ali ovdje se otvaraju čak dvije Pandorine kutije. Jedna je ona koja se tiče etničkog čišćenja na Kosovu koju su proveli Srbi I ja se pitam da kada se radi o pitanju granica i Helsinškog odbora, odnosno sporazuma, kako će se ove sva područja koja je potrebno riješiti, riješiti kako će ih se još riješiti i želio bih reći da moramo pomno razmotriti e, što radimo i vidjeti kako je stanje. Hvala vam lijepa, dragi kolega. Gospodin Picula još nije dobio riječ? Da, jedna minuta molim. Stabilization Association Agreement between Europe. Zahvaljujem. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je jasan znak da Europska unija ne okreće leđa europskoj perspektivi najmlađe europske države. No, s druge strane, e, ovaj sporazum predstavlja veliku posvećenost Kosova da napravi potrebne promjene kako bi se riješio kratkoročnih nedostataka i riješio pitanje reforme Ovo je prilika različitih grupacija Kosova da se uključe u proces modernizacije. Naravno, posebnu težinu e, ima rad vlade u Prištini, no nije samo na njima da odrade dužnosti pred sobom. To bi trebao biti transparentan zajednički poduhvat svih relevantnih političkih snaga poduzetnika, poslovne zajednice, sindikalista, manjinskih zajednica i mnogih druga koji svi moraju dati svoj doprinos s tom procesu stabilizacije i pridruživanja. Ne sumnjam da će sporazum olakšati ne samo dijalog između Brisela i Prištine, već i dijalog između Prištine i Beograda. Imajući to na umu regionalna suradnja na Zapadnom Balkanu na ovaj način će biti znatno poboljšana. Hvala. Ich äh, würde mitteilen. Hvala vam, htio bih vam priopćiti da je rok za podnošenje amandmana 20. studeni. Naime, već 19. E, studenog e, započinju interazgovori, 2. prosinca ćemo imati drugu raspravu o ovome kako bismo 14. prosinca mogli o ovome glasovati. Nam se slažete s takvim vremenskim okvirom? time onda sada stižemo do sljedećeg, sljedeće točka na redu, to je razgovor sa ministrom vanjskih poslova Njemačke, gospodinom Frankom Walterom Steinmerom, koji je sad upravo došao sa sastanka vijeća ministara vanjskih poslova i možda nam može zatim nešto reći o Parizu. Malo prije smo održali minutu šutnje na početku našeg sastanka. Imamo i raspravu o Ukrajini, o Siriji, a prije svega nas zanima i to što će Njemačka preuzeti predsjedništvo uh, OSSS-a što je vezano uz uh, OECD-a što je zapravo vezano isto tako sve ovo. Frank Walter imaš riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče ne samo na sadačnom uvodu na pozivu kojeg ste mi uputili, ja sam rado došao k vama. Već želim zahvaliti isto tako i za kontakte, za dijalog kojeg smo vodili s vašim odborom za vanjske poslove između ovakvih posjeta i za podršku vašeg odbora u važnim pitanjima poput e, istočnog partnerstva u proteklih nekoliko mjeseci. Isto tako ne smijem zaboraviti spomenuti zadaću koju su preuzeli članovi ovog odbora kada se radi o internoj blokadi u Albaniji koja vjerojatno ne bi bila riješena da se nisu neki uputili tamo kako bi izgradili mostove. Zbog toga hvala vam lijepa što sam sada opet ovdje još jednom kod vas na vrlo poseban dan. Imamo tu tragediju iz Pariza koja je sada vrlo jasno opipljiva. Ja sam sam bio u Parizu na dan e, napada, ja sam bio na stadion zato što smo htjeli se zahvaliti našim francuskim e, gostima. E, bili smo pozvani na utakmicu i Tamo smo mogli vidjeti da je svijet trenutno rastrgan zbog ovako dramatičnih e, događaja. Ovaj put se nije radilo o padu aviona e, koji je namjerno izazvan. A pri akciji spašavanja e, i potrage za preživjelima su sudjelovali i osobe iz Njemačke na Sinaju, ali ovog puta se radilo zbog e, očito unaprijed dogovorenog terorističkog napada na kojem su bili uključene nekoliko mjesta u Parizu. Naravno danas smo izrekli našu solidarnost, održali smo minutu šutnje mm, gdje smo se prisjetili žrtava, a situacija sada nakon napada naravno e, dovodi da se postavljamo dodatna pitanja, naime koje ćemo zaključke iz toga izvesti. Mislim da je najvažnije da onima koji sada nas pitaju e, koliko oružja, koliko vojnika ćemo staviti na spolaganje da tim osobama kao prvo kažemo da ovaj događaj nas navodi da budemo ujedinjeni, da pokažemo susjećanje, da to nije događaj zbog kojeg moramo, možemo prijeći na takvo djelovanje, ali način na koji se obhodimo sa terorizmom, to nije proces koji je gotov. Ništa nije postalo lakše nakon Pariza, već je situacija da će postala sve složenija. Ja sam rekao da ćemo mi kao Njemačka savezna vlada pokazati, nastaviti dalje naš angažman i morat ćemo reći isto tako i da ne mogu svi raditi isto u borbi protiv ISIS-a. Postoji niz država koje su rekle da su spremne izvoditi zračne napade. Mi sa strane Njemačke savezne vlade smatramo da je važno ne pridružiti se tu kao 17. država pri zračnim napadima, već da kažemo da ćemo pružiti opremanje i obuku onih koji će sudovati na tlu u borbi protiv ISIS-a, koji su vrlo uspješni trenutno u tom nastojanju, to su pešmerge na sjeveru Iraka. A vezano uz opremanje smo se odlučili da unatoč vrlo kritičnoj raspravi u njemačkoj javnosti pružimo e, oružje isto pešmergama, što im pruža mogućnost ne samo da zadrže e, sve te bojišnice, već da sada i kao što smo nedavno vidjeli i ponovno osvoje određen dio zemlje i nadam se da će slijedećih nekoliko tjedana mjeseci nastaviti taj proces. Mi ćemo svakako i dalje nastaviti e, na, raditi na tome, te smo u konstantnom kontaktu sa e, nadležnim osobom unutar zajednice Pešmerka, redovito dobivamo povjetne informacije o tome kakve su njihove potrebe i što im možemo dodatno pružiti. Ja to kažem zato što mislim da su svi svjesni toga da se i dalje treba nastaviti vojni odgovor na ISIS, ali isto tako smo istodobno svi toga svjesni da nećemo riješiti problem terorizam samo sa vojnim rješenjem. I zbog toga je tu važna ta poveznica sa ovom drugom temom naše rasprave koju smo spomenuli danas na sastanku ministara vanjskih poslova a to je tema Sirije i pitanje kako ćemo e, moći proizvesti e, smanjenje e, sukoba na Sirije i ostvarivanje političkog odgovora. Tko god poznaje bliski i Srednji istok, a mnogi među vama dobro poznaju to, znaju da nema nikakvih razloga da budemo euforični ili jako optimistični. No, kada to kažem, ipak moram isto tako reći da smatram da su razgovori koji su održani u subotu prošlog tjedna, te 14 dana prije toga, to su dakle razgovori koji su održani u Beču, da su oni doveli do neočekivanih rezultata. Neočekivani rezultati već zbog toga što nam je po prvi put uspjelo obuhvatiti oko istog stola sve strane, uključene u sukob. Da mi je neko rekao prije tri mjeseca da ćemo uspjeti Ameriku i Rusiju kupiti oko istog stola vezano u Siriju, onda ja to ne bi povjerovao. Samo prije tri tjedna ne bi povjerovao da će nam uspjeti Iran i Saudijsku Arabiju okupiti isti dan oko istog stola, oko iste teme, da o tom pregovaraju. se što nam je to uspjelo je sam po sebi već uspjeh. E, ono što smo sada pokušali napraviti u subotu je da taj okrugli stol nadopunimo sa svim regionalnim dionicima, da to postane jedna vrsta stalnog pregovaračkog formata i mislim da nam je to nakon prošle subote i uspjelo. Sada možemo se nadograditi na jednu načelnu izjavu koju smo dali prije dva tjedna, gdje smo rekli da nećemo dopustiti da se Sirija fragmentira, da se raspadne na pojedine dijelove, da želimo sačuvati teritorijalni integritet Sirije i da eh, bi buduća Sirija trebala imati oblik u kojem će sve religijske i etničke zajednice živjeti zajedno, a ne samo jedna uz drugu. Sada ćete mi možda reći da je to pomalo utopijski, tako to i zvuči, ali ipak e, Iran je u tome sudjelovao, Rusija je u tome sudjelovala i stoga nam je uspjelo da e, uz ta načela imamo i jedan putokaz, e, jedan proces gdje ćemo prvo raspraviti o primjerju, zatim o uspostavi prijelazne vlade i kao treće o e, novoj formulaciji sirijske usta, sirijskog ustava, što bi zatim kao četvrto trebalo dovesti do izbora. U subotu smo ta četiri cilja definirali sa vremenskim okvirom, sa vremenskim rokovima, dakle, e, dvije, tri stvari koje to mogu naglasiti. Mm, to bi dakle značilo da se može pripremiti primirje i to već sada tijekom prosinca nakon e, prvotnih razvoja oporbenih stranaka i režima kako bi došlo do prekida vatre među tim dvijema stranama, kako bismo se pobrinuli da se oružane strane oporbe i sirijska vojska eh, ne unište i, da onda zatim kao za toga nemaju dovoljno snage da se obračunaju sa ISISom i ISILom. Zatim isto tako za šest mjeseci od današnjeg dana bi trebalo biti definirano osoblje za sastavljanje prijelazne vlade, a kao treće taj proces bi trebalo oblikovati tako da unutar idućih 18 mjeseci dođe do izbora. Sva pitanja što će se dogoditi sa Sadom, nisu još riješena u našem dokumentu. E, sasvim je jasno da postoje neki koji sudjeluju u tim pregovorima koji dalje podržavaju Asada, a da postoje s druge strane drugi koji budućnost Sirije vide samo bez Asada. Trenutno nemamo krajnji rezultat toga, ali važno je to da se sada počinje s političkim procesom i da će se uskoro stvoriti, nadamo se, uvjeti koji će dovesti do prekida E, s europskog stajališta, s našeg stajališta, želim nadodati da nije samo bitno da u tome sudjeluje Europa i Europska unija, već moram reći da je to bila naša želja da se e, daljnji politički proces odvija pod e, pokoviteljstvom Ujedinjenih naroda, da se tu ostvari napredak, to smo uspjeli ostvariti i upravo tako smo to i dogovorili prošlu subotu. Nadam se da ćemo napredovati, a ja smatram da kada bi došlo do deeskalacije u Siriji, da bi se barem onda moglo zaznati taj put ka političkom rješenju i to bi onda smanjilo broj novih boraca koji pristižu u redove Isila i, i Nusre. Drugi aspekt koji kojeg se želim nakratko dotaknuti, Ukrajina. Tu isto tako nemamo razloga za slavlje. I e, to ne znači da ja tu želim uh, e, nipošto uljepšati rezultate to ne mogu niti napraviti budući da jako kasnimo za vremenskim okvirom koji je zadan u drugom sporazumu iz Minska, te isto tako uvijek iznova dolazi do nepoštivanja prekida vatre u proteklih nekoliko dana, čak i e, e, vrlo često. Od 1. rujna se zapravo sporazum više manje poštivao, ali ja i dalje smatram da se isplati raditi na tom procesu, jer nismo imali u prošlosti niti jednu fazu u kojoj se je neko držao prekida tijekom 12 tjedana, a sada se ipak to radi. Imamo i povlačenje lakog oružja. Od zadnjih sastanka u normandijskom formatu u Berlinu smo dobili i e, izraze obvezivanja da će se eh, povući i teška oružja nakon što se završi sa povlačenjem lakih oružja. Imamo i dogovor o razminiravanju što je vrlo važno za to kako bi se prekoračenja konfrontacijske linije u Ukrajini e, mogla popraviti za lokalno stanovništvo, razminirati. To je dakle od središnje važnosti. Isto tako i dalje radimo na rješavanju humanitarnih pitanja. Trenutno je broj humanitarnih organizacija koji smiju djelovati u istočnoj Ukrajini vrlo ograničen, zapravo se tu prije sve radi o Crvenom križu, jako ih je malo, a isto tako što se tiče razmjene zatvorenika e, oko kojeg smo se u načelu dogovorili, baš i ne napredujemo kako smo namjeravali Imali smo otprilike 20 e, E, puta po 20 razmjena zatvorenika, ali kad znamo da ima e, više tisuća zatvorenika koji su e, zarobljeni na istočnoj strani Ukrajine, onda možemo vidjeti da su to vrlo skromni rezultati. Kako se ponaša Rusija? Rusija je pokrenula taj sukob i dugo je radila na tome da ne ostvarimo niti jedan milimetar uspjeha. Zadnji razgovori u Parizu i Berlinu su bili vrlo konstruktivni što je isto tako i povezano s time da su se promijenila ruska težišta. Rusija je danas mnogo više opredjeljena u Siriji nakon vojnog build-upa i stavlja puno veće težište na sukobu u Siriji, te stoga stavlja manje težine na sukobu u Ukrajini. Iz kojih od razloga Neovisno o tome, u svakom slučaju su dva zadnja suseda e, s Ukrajinom i Rusijom bili, konstruktivni, e, konstruktivni nego oni prijašnji susreti, što je dovelo do toga i da su jednostrani izbori koji su separatisti htjeli provesti sada odgođeni, hvala Bogu, jer da tome nije bilo tako, danas e, proces iz Minska ne bi uopće više bio u našim rukama. Mi ćemo dakle dalje nastaviti raditi na tome da osvajamo napredak u tom procesu. Nažalost, ništa ne ide samo od sebe, već se u pravilu nešto dogodi samo kada se sastanemo u obliku nomandijskog formata. I zbog toga ćemo i dalje morati mnogo raditi na tom procesu. Trenutno sad u EU moramo donijeti odluku kako ćemo postupiti sa sankcijama. Rasprava o tome još nije započela. To ovisi o provedbi minskog procesa i zbog toga moramo vidjeti kako će biti odluka o sankcijama, kako to možemo povezati sa napretkom procesa iz Minska. A pri, tem, pri, čemu, pri čemu treba reći da dvije iduće etape, dakle e, održavanje izbora i vraćanje e, graničnih kontrola e, graničnoj policiji Ukrajine e, su tu od ključne važnosti. Još, još jedna zadnja primjedba, vrlo kratko. Znate da mm, kada se govori o promatranju i verifikacije istočne Ukrajine, da je OSSS tu u posljednjih nekoliko mjeseci odigrala vrlo važnu ulogu. Švicarsko predsjedništvo se je angažiralo na tome u svojstvu predsjedništva da iskoristi sve mogućnosti koje pruža ta organizacija, a trenutno imamo predsjedništvo Srbije i mi smo nakon e, nekog razmišljanja odlučili da ćemo nakon Srbije e, na početku iduće godine preuzeti predsjedništvo te organizacije, a da pritom dobro znamo da je ta organizacija vrlo teška, dobro znamo da su sukobi koji se odvijaju u Ukrajini, nešto što se ocrtava i u pojedinim tijelima OSSS-a, ali ako želimo sačuvati OSSS, ako želimo održati važnost te organizacije kao jedna od rijetkih organizacija koja još postoji, a koja je prošla kroz hladni rat e, i kroz trenutnih e, sukoba u Gruziji, u e, Pridnjestrovlju, u Ukrajini, ako želimo sačuvati takvu organizaciju i e, njene operativne sposobnosti, onda mislim da moramo sada uložiti tu trud u sam e, OSSS i zbog toga smo se odlučili unatoč nekim zadruškama koje smo imali i među nama da prihvatimo predsjedništvo. E, mi smo većinom sada već gotovi sa pripremama i možete biti sigurni da se nećemo usredotočiti samo na pitanje posredništva u sukobu s Ukrajinom, već da ćemo isto tako se baviti i pitanjima demokracije, antisemitizma, e, ljudskih prava, isto tako. Evo, to su bile moje uvodne riječi, hvala vam lijepa, veselim se raspravi. Hvala vam lijepa. Ja imam samo jedno pitanje koje bih htio samo postaviti pa ću zatim predati riječ. Koordinatori će imati dvije minute ako se slažete, a ostatak e, minutu. Molim vas za razumijevanje. Ako želimo dati što većem broju zastupnika riječ. Moje pitanje je sljedeće. Imamo u sirijskom procesu dakle, te etape 6 mjeseci, 18 mjeseci za unutarnji proces u Siriji. Ali ako dođe do sporazuma o tom procesu, je bi se onda već sada moglo sklop, mogla sklopiti koalicija protiv Isisa ili je to isto tako vezano na neki način uz te vremenske rokove. Riječ ima gospodin Preda. Gospodin Preda. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Čekali smo vaš posjet u kako bismo govorili o izazovima u našoj vanjskoj politici, ali u međuvremenu smo imali napade u Parizu, prošli petak, što je dalo jednu drugačiju dimenziju u našem susretu. Mi smo nam solidarni s našim francuskim e, prijateljima, ali isto tako i sa drugim državama Europske unije gdje je došlo do žrtava, Belgijanci, Rumunci, Italijani, Španjolci i drugi e, koji su postali žrtve tih stračnih, teroriških napada. Mislim da bi solidarnost e, trebala nadići same izjave. Mislim da u ugovoru s Lisabona imamo klauzulu o europskoj solidarnosti. To je članak 222. Dopustite mi da vrlo kratko se svojim na sadržaj tog članka 222. Tu se kaže da ako e, je jedna država članica žrtva tržiškog napada, da Europska unija može mobilizirati sva, sve alate, pa i vojne alate koje stoje na raspolaganju e, u okviru država članica kako bismo zaštitili demokratske institucije, spriječili dalje napade i spriječili napade na teritoriju jedne države članice. Stoga me zanima koji je vaš stav o tome da se iskoristi taj članak 222. gdje imamo tu klauzulu o solidarnosti. Kao drugo, jedno pitanje je vezano uz sukob u Ukrajini o kojem ste govorili i uz uh, ukidanje sankcija. Mene zanima koje je vaše mišljenje o ukidanju sankcija prije nego što Krim napusti Krim? Smatrate li Rusija napusti Krim? Smatrate li razumnim da će, ili očekivanjem da će Rusija napustiti Krim? Hvala vam lijepa. Äh, Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, ministre Steinmeieru, u ime mog kluba zastupnika vam kao prvo želim zahvaliti na vašim nastojanjima da s mnogim drugima pa i s našom visokom predstavnicom Federico Mogherini da dakle nakon tog prvotnog uspjeha vezano uz sporazum s Iranom ste dosljedno nastavili ići diplomatskim putem dodatno naravno sve ono što je dugo potrebno, pronađete rješenja za Siriju. Isto tako vam želim zahvaliti na nastojanjima povezani sa francuskim ministrom vanjskih poslova koji su doveli do pregovora u Parizu i Berlinu. Mi znamo da je konstruktivnije ponašanje Rusije sada početak, ali da to nipošto nije dovoljno, no ipak i to je znak za to da se pomoću diplomacije mogu postići mali koraci unaprijed, dok se to ne može postići sa drugačijim vrstama politike, vojna, vojnu politiku uopće ne želim niti spominjati. Sankcije usmjerene protiv Rusije, to je mišljenje i mog kluba zastupnika, mogu se samo ukinuti kada dođe do značajnog napretka u provedbi proces iz Minska. Mi nismo te sankcije um, proizvoljno odabrali, niti ih možemo proizvoljno obustaviti, već moramo imati jasne uvjete za to. Bilo bi dobro kada bi taj proces bio potpuno transparentan za sve strane i zbog toga me zanima da čujem možda o tome još nešto više. Još samo dvije rečenice. A u redu. Onda samo još jedna rečenica. Neovisno o tom ukidanju sankcija, molim vas da razmislite o tome kako možemo doprinijeti tome da se što prije ukinu crni popisi s obje strane. Mislim da to nije bila dobra zamisla. Zahvaljujem. Također imamo i članak 42. sedma točka Lisbonskog ugovora o vojnoj pomoći u slučaju napada. To je nešto što se nije upotrebilo, spominje se članak 5 nato ali nisam siguran da li Europska unija će biti zapravo tu iskorištena. Što se Schengena tiče, znam da to niše, viš, nije vaša nadležnost, ali da se time bavite i uzeš u obzir da su napadači u Parizu predstavljali se kao sirijski izbjeglice i e, navodno dobilo oružje iz Brisela i naravno prevezli ga bez granica između Belgije i Francuske. Pa me zanima kakvu posljedicu to ima zapravo za cijeli šengenski sustav i njemečku politiku otvorenih vrata koju zagovara vaša kancelarka e, kako bi se svim Sirijcima mogao pružiti azil u vašoj zemlji. Također činjenica je da bavarska vlada prijeti preuzeti graničnu kontrolu, što vjerujem da je federalna nadležnost u vašoj zemlji, te zbog čega njemačka policija nije obavijestila francuske vlasti o navodnom crnogorskom autu zostavljenom na austrijskoj granici punom oružja koji je išao prema Parizu prije tjedan dana. Da li je to neuspjela komunikacija između sigurnosnih i policijskih službi u Europi? Što se tiče Rusije, možemo li odvojiti pitanje Rusije od ukrajinskih sankcija i toga što se moramo sa Rusijom pozabaviti pitanjem Sirije sada. I da li je moguće Asadu ponuditi imunitet za svovrstan dogovor za mir i da li bi Saudici i Turski na to pristali? Dakle, da on ide u eksil u Teheran, Mosku ili bilo gdje. Što se pešmerga tiče, podsjetio sam prilike mi prije mjesec dana frontu sa Isilom i svi su se bunili zbog problema nedostatka oružja, dakle oni su imali doista stare kalašnikove na raspolaganju i e, samo antitenkovsko, e, jedno antitenkovsko oružje za cijelo to područje. Dakle, što možemo činiti kako bismo tim hrabrim vojnicima mogli dati pomoć na terenu u borbi protiv Isisa? Zastupnik Van Bal. Hvala vam gospodine predsjedniče. Dobrodošli gospodine ministre. U ime kluba zastupnika Aldeja bih vam htio postaviti nekoliko pitanja. Povezano isto tako i sa Schengenom, ali iz jednog drugog kuta gledišta. Kako bismo riješili izbjegličku krizu i naravno, a to je jedno drugo pitanje, e, kako bismo zaustavili teroriste i kriminalce, je važno da kontroliramo vanjske granice Schengen zone. To ne znači zatvoriti ih, ali i kontrolirati ih koje inicijative će Njemačka savezna vlada poduzeti kako bi se to ispravno provelo u dijelo? I kao drugo, imam jedno pitanje vezano uz Minsk 2. Nadzor Ukrajine i ukrajinske vlade je vrlo važno pitanje, što znači da bez kontrole Ukrajine na 20. granicama ne može doći do um, uklanjena sankcija za područje istočne Ukrajine. Slažete li se s ovom izjavom i koje je vaše mišljenje? Ja, vielen Dank, Steinmeier, da Hvala vam lijepo, gospodine Steinmeieru što ste došli k nama kako biste odgovorili na naše pitanja. U ime Kluba zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu bih vam rado postavila jedno pitanje o Afganistanu. Njemačka sada upravo tamo na terenu organizira, to je sprovodi kampanju putem plakata kako bi se obeshrabrilo ljude u Afganistanu da pomoću organiziranih krijumčara pobjegnu iz vlastite države prema Europi, a za to vrijeme afganski ministar za pitanje izbjeglica, gospodin Balki, Alimi Balki tvrdi da je njemačke službe e, zamolio da prihvati više afganistanskih izbjeglica i da ne vrati tražitelje azila zbog e, sve gore sigurnosne situacije u Afganistanu. Moj stav, moje pitanje vama je kakav je vaš stav o odbijanju afganistanskih izbjeglica. Uso imamo i aktualnu raspravu o tome da se jednim robustnim mandatom podržimo odluku NATO saveza, dakle sa vojnim odgovorom. E, gospodin Don Roze, general, njemački general NATO-a je to spomenuo i s njim vezano moje pitanje, kakav je vaš stav da se mandat NATO saveza za Resolute Support e, izradi na robustni način? Hvala lijepa. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče i hvala vam gospodine ministre Šajnmara u ime Eh, zelenih EFA. Vam zahvaljujem što ste došli u naš odbor. Ja želim postaviti pitanje vezano u Siriju. Mi jako pozdravljamo činjenicu da je sada u Beču uspjelo postići dosta nejasan, ali ipak eh, izrazito potreban plan puta za pronalaženje mirovnog rješenja u Siriji. Uloga Asada, to ste rekli, je još nejasna, ali ja bih vas zamolila da mi kažete koji su vaše razmišljanja, eh, zato što su tu počinjeni teški zločini protiv čovječnosti i Um, i da su nepoštivanje ljudska prava i stoga nije prihvatljivo da barem srednjoročno se te osobe koje su za to odgovorne ne dovedu pred lice pravde. Zatim u nastavku sastanka u Beču uh, se čulo da uh, Rusija i zemlje Pezarskog zaljeva se ne slažu oko toga jesu li određene oružane grupacije u Siriji uh, terorističke organizacije trebali ih staviti na popis Možete li mi reći, pokušavali se naći rješenje za ta suprotna mišljenja i možda mi reći o kojim grupacijama točno se tu radi. Zatim, razmatrali se korištenje mogućnosti iz međunarodne skupine za podršku Siriji da se civilno društvo koje živi na područjima pod islamskom državom da se zaštiti to civilno stanovništvo na neki način protiv ISIS-a i ako da kako? Hvala. Zaključili smo popis govornika, to vam želim reći. Mm, Gospodin Stolmar, da li se slažete da rad država članica, njihova sposobnost da se najbolje zaštiti sigurnost je dovedno pitanje zbog sigurnosnim pitanjima što se povezuje sa nedostatnim graničnim kontrolama. Imajući na umu događaja u Parizu, da li njemačka vlada e, razmišlja o svojem stavu o otvorenim granicama, imajući na umu francusku najavu da ponovno nametnu granične kontrole? Da li to zapravo znači prekid Schengena i dovođenje pitanje slobodno kretanje ljudi? Također e, me zanima vaš komentar o uhićenju osobe iz Crnogore koja je na granici zastavljena sa TNT-om, ručnim granatama, selan kalašnikova, municijom i tako dalje. Da li se tako spriječio još jedan terorist koji je krenuo ka Parizu prema dokazima i satelitske navigacije i telefona vidjelo se da je on išao prema Parizu i da li to dovodi u pitanje suradnje između političkih uprava. Nadalje, što biste rekli o pozivu kancelarke Merkel za europsku vojsku i zahtjev za kozmetičkim reformama gospodina Kameruma koje traži prije referendum u Velikoj Britaniji. Što se tiče odredba Lizabonskog ugovora koje se bave ovim pitanjem, vjerujete li da bi Europska unija određene točki u budućnosti preuzela nadležnost nad pitanjima kojima trenutno nema nadležnost? I što se tiče naroda Njemačke, oni nisu e, njima nije ugodno što Njemačka ima ovako snažnu političku ulogu, eh, odnosno vojnu ulogu na vojnoj sceni i zanima me što mislite o nemogućnosti podrške aktivnosti u Iraku zbog vašeg nepodržavanja NATO-a u Libiji 2011. Hvala. Zastupnik Dožan. Hvala. Hvala ministre. Ja sam prvi koji je uzeo riječ na ovom dijelu sastanka. Želim vam zahvaliti na riječima solidarnosti. Zahvaljujem svim kolegama iz ovoga doma koji su tijekom vikenda i današnjeg dana iskazali solidarnost s našim narodom koji je duboko dirnut zbivanjima u petak na večer. Parizije duboko potresen, međutim to nije prvi evropski grad, pritom mislim na Madrid i London i nažalost neće biti niti glavni glavni grad, zadnji glavni grad koji će biti pogođen. Vi ste ministre rekli da odgovor može biti samo vojni. U potpunosti se slažem s vama. Međutim, žarišta nestabilnosti su vrlo brojna i nikada do sada nisu bile toliko brojna u susjedstvu Europe, u Središnjoj Africi, Bliskom istoku, u Sjevernoj Africi i Istočnoj Europi. S obzirom na to, moji sugrađani imaju dojam da je Francuska pomalo izolirana na prvim linijama. Njemačka ima najveća izdvajanja za obranu u Europi u apsolutnoj vrijednosti. Ja sam prije godinu i po dana bio na vašem hrabrom eh, govoru u Minhenu gdje je vaš kolega također apelirao na to da Njemačka uzme veću odgovornost na međunarodnoj sceni da ima aktivniju ulogu. Kako vi gledate na to ministre i možete li reći francuskima Francuzima koji bi htjeli da najveća europska zemlja još aktivnije iskaže svoju solidarnost na međunarodnoj sceni. Hvala vam lijepa. Molim da svi ostali govornici poštuju rok od jednu minutu. Gospodin Pancijer ima riječ. Grazie. Grazie. Zahvaljujem. Hvala vam što ste danas ovdje. Postavio bih vam dva pitanja, ministar, prije svega. Da li postoji razina svjesnosti političkih vodećih klasa u Europi što se tiče situacije e, terorističkog rata sa kojim se suočavamo. Nadalje, nekolicina međunarodnih e, komentatora spominje napredak do kojeg će se doći u Beću, tako da nakon što se situacija konsolidira i pitanja tranzicijske vlade u Siriji, ISIS-a i uklanjanja Sada, što bi zapravo bili prioriteti i daljni ciljevi. Da li samo uklanjanje ISIS-a? Zastupnica Marije. Hvala, ministre. Budite uvjereni da su svi Francuzi i takako osjetljivi na poruke solidarnosti koje pristižu posebno od strane prijatelja iz Njemačke. Nakon terorističkih napada u Parizu vidimo koji je trend razvoja e, terorizma u modalitetima i mislim da se to tiče svih europskih zemalja, ključujući i one najmanje, budući da teroristi prije svega traže e, publicitet. U tom smislu treba djelovati u diplomaciji. Hoće li to navesti vas i evropsku diplomaciju da krenete nekim drugim smjerom ili da zauzmete drugačiji stav prema nekim zemljama koje nam mogu biti korisne u borbi protiv terorizma? Drugo, prije eh, François je se pozvao na članak 222. kojim se traži solidarnost sviju i članak 47. No nije li ovo sada trenutak da se ponovno pokrene europska obrana e, koja je stagnirala u posljednjih nekoliko godina? Zahvaljujem, mm, gospodine ministre, poput većine na uvelike sam ožalošćen napadom koji je bio velika tragedija donesena čovečanstvu. Moramo raditi više na osiguranju naših vanjskih granica, na razmini suradnje i obještanih podataka i isto tako na diplomatskom području. Smatramo hrabrovićim da predlažete pružanje danje potpore pešmergama koje se bore protiv Daješa na terenu, isto tako što se e, potiču pregovori unutar sastanaka u Beću. Ne smijemo također zaboraviti muslimansko stanovništvo Europe. Europol istraživanja pokazuju da u proteklih pet godina svega 2% terorističkih incidenata u Parizu su počinile grupacije koje su motivirane vjerskom ideologijom i tu se misli na sve vjerske ideologije. Jasno da je većina terorističkih činova u Europi nešto što čine europske terorističke grupacije koje su zainteresirane zbog desnog ili političkog programa ili zbog eh, izolacionizma. Smatrate li da bi bilo mudro europskim muslimanima reći da razumijemo kakva je situacija i pružiti im podršku nakon ovih napada gdje se mnogi boje odmazdi i još snažnije diskriminacije? Hvala. Molim vas da se držite ograničenja. E, zastupnik Nartima riječ. Zahvaljujem zanima me sljedeće. Kako je moguće da kažemo da se borimo protiv islamske države kada svi koji su zaduženi za vojna pitanja znaju da se najprije trebamo pozabaviti logistikom. ISIS ima sedam izvora vojne opskrbe na terenu i ukoliko se tih sedam konkretno mostova sruši, ta logistička linija bi bila ukinuta. Nadalje, kada se bombardira logistika, zbog čega ne bombardiramo logističke lokacije, mi smo godinu i pol na raspolaganju i da osjećamo opskrbu gorivom primjerice, riješili bismo islamsku državu i taj problem. Kako možemo reći da se protiv njih borimo kada njihova opskrba dolazi kroz uspostavljene rute kamionima i tisuće Vokitohija, primjerice se kupuje iz Kine, Katara i drugdje. Dakle, kako ćemo se boriti protiv islamske države ukoliko vojni stratezi kažu da mi je potrebno pet i pol godina za ovako nešto? To mi zvuči kao šala. Zastupnik Hadži Georgiju. je ένα i η i spomenuo bih dvije stvari kojih smo se dotakli, se nismo dostatno s njima pozabavili. Prije svega, podrška pešmergama u trenutku kada dobro znamo da se Turska bori protiv pešmerga, a mi podržavamo Tursku. Dakle, to je svojavrstan konflikt. Uloga Izraela nadalje, niti tim pitanjem se ne bavimo i ne govorimo o tome da bi ta e, zemlja željela da Sirija postaje jedan satelit, satelitska država. I ja o tome govorim jer se ovdje radi o pitanjima e, o kojima se jednostavno dovoljno glasno ne govorim. Nadalje, e, postoje velika financijska snaga Daješa koja proizlazi iz nafte. A mi nismo bombardirali niti jednu rafineriju nafte. Koje je objašnjenje za to? I nadalje, govornik je prekinut.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 šef izaslanstva e, za Ukrajinu. Zahvaljujem na vašem radu unutar formata Normandije, ali ja bih želio reći sljedeće. Ne bismo trebali, kada se bavimo Ukrajinom, odvojiti pitanje trenutno anektiranih dijelova Donbasa i nezakonito pripojenog Krima. To je vrlo važno. A druga stvar je da li kao e, nastavne aktivnosti nakon Normandije e, vidite mogućnost reintegracije okupiranih teritorija ili moguću potrebu za imenovanjem od strane međunarodne zajednice jednu osobu sa jasnim međunarodnim profilom koja bi se bavila reintegracijom ovih teritorija. Možda bismo u bliskoj budućnosti trebali i to razmotriti. Hvala. Thank you, Chair. Mr. Minister. Hvala, gospodine ministre. Što se tiče Sirije, Možete li nam reći svoje mišljenje kako procjenjujete ulogu Turske e, u razgovorima o Siriji? E, tamo su se također dogodili neki napadi e, Isila, međutim Turska je vrlo aktivna u napadima na kurdske ciljeve. Što očekujete od predstojećeg samita? Mi u parlamentu Nama se ne sviđa veza koja je sada uspostavljena između e, s jedne strane migracije, s druge strane pregovora o pristupanju Turskoj, ali što vi očekujete od predstojećeg samita s Turskom? I posljednje pitanje, kancelarka Merkel je upravo rekla da, e, pojač, da će e, suradnja s Turskom biti pojačana u svim područjima, a ne samo što se tiče izbjeglica. Dakle, možete li nam pojasniti koja je pozicija vaše vlade u vezi s tim, u kojim područjima će suradnja s Turskom biti pojačana? Hvala lijepa. E, sljedeći govornik. Gospodine ministre, hvala lijepa što ste došli na ovaj sastanak u ovo e, posebno vrijeme. Njemačka igra vrlo važnu i konstruktivnu ulogu. E, dovoljno je spomenuti berlinski proces e, što se tiče Balkana. Kako vi vidite budućnost ove regije? Jer ponekad vidimo korake naprijed, međutim E, u toj regiji se pojavljuju i nove krizne pojave. Kako vi procjenjujete situaciju što se tiče Srbije? Kakav je najveći, koji je najveći izazov koji ta zemlja treba e, nadići u otvaranju e, što se tiče otvaranju pristupnih pregovora. Također što se tiče Kosova i Srbije i što se tiče migracije, dobro je da su zemlje u regiji bile uključene u ove procese, da li mislite da zavređuju našu financijsku i političku podršku i pomoć? Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine ministre. Hvala vam na uvodnom izlaganju u prvom redu, hvala vam na onome što ste rekli o Siriji. Jednu od e, strana u ovom sukobu, naime ISIL, e, spomenuli ste samo usput. E, zar ne postoji opasnost da njihovi borci e, u slučaju jednog primirja zapravo dobiju slobodne ruke i to iskoriste i osvoje dodatne teritorije? Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine ministre. Želim najprije izraziti svoju sučut i u Mađarskoj smo proglasili dan žalosti. Imam jedno pitanje u vezi sa Isilom. Kako možemo kako se možemo boriti protiv njih e, u kontekstu ove situacije sa izbjegličkom krizom, što znači i opasnost od infiltracije, od ulaska terorista u Europu. E, I posljednje pitanje, Rumunjskoj je odbijeno pristupanje Schengenu, ali kako se može osigurati vanjske granice Rumunjske, e, Evropske unije u Rumunjskoj i, i Bugarskoj na ovaj način? Hvala sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja također želim izraziti svoju podršku francuskom narodu. Pitanje koje želim postaviti gospodinu ministru je sljedeće. Pod kojim uvjetima bi Njemačka bila spremna e, poduprijeti, odnosno sudjelovati u vojnim akcijama protiv Isila? Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, postaću, e, pokušat ću se koncentrirati na pitanja koja ste postavili. Prvo pitanje gospodina Prede odnosilo se na vremenski plan. Mi smo doista dogovorili jedan vremenski plan koji je doista vrlo ambiciozan, koji zvuči ambiciozno. Ako se prisjetimo da bi u roku od šest mjeseci trebala biti formirana privremena vlada i da bi za to vrijeme trebalo doći do primirja i da bi za godinu i pol dana trebali imati situaciju gdje će ne samo u Siriji nego i u okolnim e, nego bi e, i u okolnim zemljama trebala situacija biti već uvelike poboljšana. E, međutim, sada smo postigli to da su po prvi put svi relevantni akteri sjeli za stol i razgovarali na kraju krajeva ne radi se samo o vremenskom planu, nego i o pitanju kako brzo ćemo doći do bitnih stvari, a tu najprije trebamo ukloniti neke nesporazume, na primjer što se tiče e, primirja, postavljeno je pitanje kako, će, kako bi se to e, trebalo e, zamisliti, da li će ISIL iskoristiti to primirje za daljnja osvajanja, ne, prekid vojnih akcija, e, Primjerice se odnosi na prekid vojnih djelovanja između vlade Sirije, snaga vlade Sirije i e, snaga opozicije, kako oni ne bi trošili snagu u međusobnoj borbi, nego kako bi jedni i drugi se vojno mogli angažirati u borbi protiv Isila. Da li su ISIL i Al-Nusra jedine odlučujuće e, skupine, e, o tome postoje neslaganja. To smo već dva puta u Beču doživjeli da, tu, da se tu e, zapravo ne slažu svi. I to je jedno neslaganje ne samo sa Rusijom, nego i unutar arapskog svijeta ima onih koji fundamentalističke islamističke e, skupine hoće pojam, taj pojam žele ograničiti na Nusru i Isil, a postoje i oni drugi koji kažu da treba imati na oku i one druge koji surađuju sa Isilom. Na kraju će se to pitanje, po mom mišljenju, kako budemo napredovali prema primirju, odlučit će se e, prema tome tko će sudjelovati, tko će poštivati dogovor o primirju, a tko ne. Oni koji se nastave boriti i nakon e, što stupi na snagu primirje, bit će očito da su e, na strani Isila. Dakle, to će se razjasniti kad stupi na snagu primirje, a nadajmo se da će se uspjeti održati. Što se tiče europske solidarnosti, slažem se sa svima onima koji su rekli da se ne smije e, o tome, e, da se ne smije svesti na lijepe riječi nakon ovog e, ovakvog krvavog vikenda u Parizu, nego da e, treba biti trajno. Svi se slažemo da je ova tragedija u Parizu užasna i da ostali smo šokirani. Međutim, e, mi se sjećamo i Madrida i Londona i zato je ono što je već započeto na temelju dogovora među mislima unutarnjih poslova koji međusobno komuniciraju, a sada će se i u petak ovdje u Briselu, također surađuju i policije i tajne službe što je naravno e, neophodno i hitno kako bi se minimi e, rizici sveli na najmanju moguću mjeru jer ovakvi događaji se u Europi ne smiju dogoditi. To je također izraz evropske solidarnosti o kojoj su mnogi govornici govorili što to pitanje vojnog angažmana znači. Ako, e, kad bismo svi, uključujući i Francusku, bili uvjereni da bi e, NATO sad trebao poduzeti mjere, kao što su neki od vas predložili, i, na primjer, e, ući u djelovanje protiv, na primjer, Al-Nusra, onda bismo bili u drugoj situaciji, ali niti Francuska, niti glavni tajnik e, NATO pakta e, nisu mišljenja da bi nam tu NATO mogao pomoći, nego su uvjereni da bi smo trebali e, postići da se snažnije organiziraju zemlje u regiji, zemlje na Bliskom istoku, druge arapske zemlje. Međutim, iako e, su te zemlje za sada vrlo malo ili nimalo angažirane e, u medijima ih se hvali kao što sam već rekao ne možemo biti pošteđeni od nijednih mjera Mi nećemo međutim poslati avione i tenkove u ovu regiju, nego ćemo se angažirati oko mjera i metoda koje sam već opisao. E, kolegi iz Ujedinjene kraljevine mogu reći e, mi ćemo e, se Dakle, kod našeg angažmana mi ne možemo e, imati za načelo da se svi na isti način trebamo angažirati. Dakle, neće se Njemačka angažirati na jednak način kao Ujedinjena kraljevina. Trebamo se svaki angažirati na svoj način i tako da ta ukupna, ukupni angažman da rezultate. Netko od vas je E, to s pravom rekao, e, bombardiranje nije rješenje, e, jer to bi se svelo na bombardiranje velikih površina pustinje, što nas ne bi unapredilo u borbi protiv Isila. Dakle, rat u Siriji vodi se na mnogim frontama, a od toga Isil profitira, dakle moramo smanjiti broj fronti to je jedan teška, jedna teška zadaća, ali ne možemo ju preskočiti ako želimo postići pravi napredak. Francuska je inače najavila, e, kad već govorimo o solidarnosti, ako sam dobro shvatio ono što izvještavaju agencije, da će e, krenuti putem e, Ujedinjenih e, naroda, odnosno Vijeća sigurnosti i da će tamo e, tražiti e, da članice Ujedinjenih naroda izrade, izraze svoju solidarnost i daju pomoć i podršku. Ako se malo udaljimo od teme Sirije i pređemo na Tursku, temu Turske i migracija – Netko je postavio jedno kritičko pitanje je li Njemačka spremna razmisliti o svojoj politici. Ja sam bio jedan od prvih koji je otputovao u Tursku kada su nam dimenzije izbjegličke krize postale jasne. Gospodin Erdogan, gospodinu Erdoganu sam E, rekao da Turska tu igra ključnu ulogu i da moramo naći načine suradnje kako bi e, migracijski tokovi bili predvidljivi kako u proredu za nas u Njemačkoj. Vi znate da izbjeglička kriza, odnosno migracije su povezane sa situacijom u regiji teško je reći što je za očekivati. E, obje strane imaju svoja očekivanja, međutim e, Turska osim financijske podrške ima i neka druga očekivanja od nas koja se na primjer tiču viznog režima, što se nas tiče sve ovisi o tome hoće li Turska svoje zapadne granice, granice prema sredozemlju zaštititi na, način, na takav način da e, za nas bude vidljivo koliki broj ljudi će e, dolaziti u Europu, a kolikom broju će Turska ponuditi da ostanu na njihovom teritoriju. Isto to mogu reći što se tiče pitanja koje mi je postavljeno e, u vezi sa Afganistanom ne radi se o tome da smo u Afganistanu samo e, e, oblijepili nekoliko plakata. Propaganda koju šire krijumčarske organizacije, a to vrijedi ne samo za Afganistan nego i za neke afričke zemlje. Dakle, ta propaganda širi informacije da ako E, krenete u Europu, u Njemačkoj ćete naći i radno mjesto i moći ćete e, lijepo živjeti. Dakle, moramo e, poduzeti mjere protiv takve propagande. Dakle, moramo ljudima reći istinu, prave informacije i zato moramo iskoristiti sve moguće kanale kako bismo te krive predođbe koje šire krijumčarske organizacije e, suzbijali. Da li ćemo e, moći vraćati izbjeglice e, u Afganistan? Citirali ste afganistanskog ministra za migracije Balkija koji je doista javno rekao da E, oni državljani Afganistana koji su otišli u inozemstvo neće biti primljeni ponovo u Afganistan. Nakon toga sam ja telefonirao sa predsjednikom Afganistana i pitao sam ga e, da li je to istina i da li Afganistan doista ima takve namjere on mi je to preko telefona potvrdio, dakle zapravo nemamo za sada nikakve promjene u vezi sa tim. Ako veći broj afganistanskih državljana e, dobiju azil u nekoj europskoj zemlji, to je druga stvar, ali u svakom slučaju mi moramo raditi na mogućnostima slanja odbijenih e, tražitelja azila u zemlje odakle su došli, što naravno, pri čemu naravno se mora voditi računa o uvjetima koji vladaju u tim zemljama. Što se tiče Ukrajine, postavljeno je nekoliko pitanja u vezi sa, na primjer, budućnošću sankcija koje su usvojene. Novinari me često pitaju da li se vi sad u EU uopće slažete da, će, e, da ćete produljiti e, sankcije. Ja sam malo zbunjen kad čujem ta pitanja jer ja drugčije shvaćam svoje zadaće. Moje zadaće e, kako ih ja shvaćam, e, su da se pobrine za to da više nema potrebe za tim sankcijama. Dakle, potvrditi da bi sankcije ostale biti potrebe, potrebne samo po sebi ne predstavlja nikakvu vrijednost. Dakle, ako moramo ugovarati e, sankcije, to pokazuje nezadovoljavajuću situaciju koja je onda koja je uzrok za njih. Znači, uloga vanjske politike je da se osigura e, napredovanjem procesa iz Minska, a ja vam mogu potvrditi da nakon malih napreda, koraka napred koje smo postigli, da ćemo nastaviti dalje sa tim procesom, naravno e, koraci e, napred u procesu iz Miska su vrlo komplicirani, ali ono što je dogovoreno sa šefovima vlada je da će budućnost e, što se tiče sankcija ovisiti o pridržavanju na ono što je dogovoreno u Minsku. Ako vlasti u Ukrajini, u Ukrajini e, uspiju ponovo preuzeti kontrolu nad svojim granicama, ako ne preuzmu kontrolu nad svojim granicama, to će značiti da se dogovor iz Minska nije u potpunosti primijenio. E, u prosincu će trebati već donositi neke odluke i pritom će također biti važno raditi na tome da se situacija normalizira kako bi sankcije postale nepotrebne. Vidjet ćemo da li će se u izbori održati ili ne. Ako se izbori održe, to će biti jedan važan korak naprijed i onda će na snagu stupiti zakon o posebnom statusu. Ja znam da je to da bi to bio ogroman korak napred, ali i da pitanje kako Ukrajina može ponovo vratiti, e, e, preuzeti kontrol nad svojim istočnim granicama prema Rusiji ostaje otvoreno. Dakle, vidjet ćemo kako ćemo dalje napredovati u vezi sa procesom iz Minska i o tome će ovisiti sve ostalo. Dopustite da još bacim pogled na ovaj popis Zapadni Balkan. Slažem se gospodine Kukan. Vjerujem da nas je berlinski proces ponovo vratio na put približavanja u Europi za vrijeme berlinskog procesa primijetili smo gdje su trenutno prepreke. E, postoji njemačko-britanska inicijativa koja je sada prerasla u jednu evropsku gdje pokušavamo u Bosni i Hercegovini ponovo doći do jedne dinamike. Ja vjerujem da je u prošlosti bilo perioda kad smo bili zapravo na dobrom putu, međutim u posljednje vrijeme postoje neke e, pojave u Republici Srpskoj koje e, nisu baš pozitivne, ali nadam se da ćemo ih u buduće moći e, izvjeći. Što se tiče Makedonije, znam da su mnogi od vas bili u Makedoniji. Tu proces približavanja europske unije ne ide istim tempom. Što se tiče financijske podrške, tu smo u posljednjih mjeseci dobili razno, različite informacije. Jedno vrijeme smo dobivali informacije čak i od Srbije na e, konferencijama za tisak gdje su oni izjavljivali da uopće ne žele nikakav novac od Europe. U zadnje vrijeme se međutim e, to promijenilo. E, Njemačka je jedina e, zemlja članica Europske unije koja je do sada i davala i bilateralnu financijsku pomoć Srbiji. I e, posljednja napomena u vezi sa Ciprom. E, točno je, sutra ću biti na Cipru nakon duljeg vremena. Ako uopće ima nekih ohrabrujućih signala, e, onda su to signali sa Cipra. Čini se da će sjeverni i južni dio Cipra e, moći nastaviti konstruktivne pregovore međusobne i mi se nadamo da će to dovesti do rješenja tamošnjeg problema i da će oni koji imaju utjecaja na vlasti na sjeveru i jugu svoj utjecaj iskoristiti da se postignu tamo pozitivne stvari. Hvala lijepa. Hvala lijepa e, gospodine ministre što ste nam omogućili ovu ovaj razgovor s vama. Vjerujem da je moguće pobijediti ISIL kad vidim kako je napredak postignut proteklih tjedana. Pokazuje se da je tu što šta moguće. Dakle, važno je da ih izoliramo i da im onemogućimo prodaju nafte i druge e, načine podrške koje dobivaju. Druga stvar, ne smijemo miješati stvari. Europa stoji pred dva velika izazova, borba protiv terorizma i velika izbjeglička kriza. Moramo paziti da to jedno s drugim ne miješamo u našim razgovorima i raspravama. Dakle, ne smijemo dovoditi u vezu izbjeglice i terorizam. Izbjeglice su žrtve terorizma. U oba ta pitanja moramo, mi evropljani moramo surađivati. Niti jedna zemlja članica sama nije u stanju riješiti te probleme, ni velike ni male zemlje članice, kako što se tiče borbe protiv terorizma, tako i što se tiče nošenja sa izbjegličkom krizom. a u to je uključen i akcijski plan između Europe i Turskoj. Još nemamo razloga reći da je u ovoj krizi Europa trpila neuspjeh, da pače pokazuje se u ovoj krizi koliko je Europa potrebna. Ne smijemo dopustiti da voda ide na mlin populistima. Gospodine ministre, ja vam srdačno želim e, zahvaliti na sudjelovanju u našem sastanku. Želim vam sretan put na Cipar i mnogo uspjeha tamo. Mislim da šanse da se tamo postigne napredak nikad nisu bile bolje nego što su sada. Hvala lijepa. Hvala lijepa.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 association with uh, <clears throat> Dear colleagues, could you please uh, take your seats? E, kolege, molim zauzmite mjesta. E, prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. To je razmjena mišljenja e, sa predsjednikom um, parlamenta Moldove o političkoj situaciji u toj zemlji ovaj dio sastanka odbora za vanjske poslove održava se sa e, e, u, suradnji sa e, našim izaslanstvom za odnose sa Moldavijom i zahvaljujem se gospodin Kristej koji je to organizirao. Pozdravljam još jednom službeno predsjednika parlamenta E, moramo reći da je u vašoj zemlji situacija ove godine bila prilično komplicirana, a nakon izglasavanja nepovjerenja 29. listopada e, pala je vlada gospodina Strehua, a još uvijek se čeka na formiranje nove vlade koja će biti treća ove godine. Posljednjih godina Europska unija Moldovi je dala veliku podršku Opetovane političke krize samo su povećale nepovjerenje građana u to da vjeruju da će e, se država moći nositi sa borbom protiv korupcije te e, reformom pravosuđa i gospodarstva. E, dobro poznata agenda je se pojavila prije godinu dana, međutim još uvijek nije dobro istražena i dalje postoje problem sa provodbom reformi. Ispitivanje javnog mnjenja obavljenom prošlog tjedna samo pokazuje kako su građani nezadovoljni vladom. Jasno e, ukazuje na to da građani Moldove E, žele da dođe na vlast novi koalicijska vlada koja će biti projevski orijentirana, žele nove izvore i žele da se ispune obećane reforme. Dajem sada dakle riječ predsjedniku Moldovskog parlamenta gospodinu Kandu da nas e, u 10 minuta otprilike obavijesti o najnovijoj situaciji u vašoj zemlji kao i o mjerama koje su naznačene, te vas molimo da nam kažete kako vi vidite razvoj događaja u vašoj zemlji, jer vi ste zemlja koja je značajan partner naše politike susjedstva. Izvolite, gospodine Kando. Hvala vam, gospodine Plenkoviću. Čast mi je i e, zadovoljstvo e, da sam danas ovdje među vama da vas mogu obavijestiti o najnovijem razvoju događaja u mojoj zemlji. A mi ćemo također moći i razmijeniti mišljenja. Moldova je bila eh, uspješna zemlja programa susjedstva. Tako su nas nekada nazivali. Nažalost, došlo je do strukturnih problema i e, izgubili smo taj status. Za početak e, moram reći da postoje dvije vrlo važne riječi kako bi se shvatila situacija u Moldovi. Prva riječ je razočaranje. Da, zaista. Razočaravajuće E, što se tiče političke stranaka, stranke na vlasti, da se kasni s reformama državnih tijela, naročito pravosuđa, e, bankarskog sustava i tako dalje. Nismo više kredibilni a građani Moldove više u nas ne vjeruju. Također su mi izgubili i vjeru u naše partnere za razvoj, uključujući europske institucije. Mnogo je toga ipak dobro postignuto. Moldova je uspjela potpisati sporazum o pridruživanju prije godinu dana a, i trgovinski sporazum i e, tu su rezultati dobri. Europska unija je moldavski najveći trgovinski partner. Mi smo se uspjeli prebaciti s ruskog tržišta na tržište Europske unije. Naročito u vremenima kada je Rusija nametnula embargo na proizvode koji su dolazili iz Moldavije. Također, radili smo na tome da se usvoji zakoni koji će omogućiti liberalizaciju viza. Istovremeno, nismo e, uspješno radili na reformi bankovnog sustava, a drugo, odgodili smo važne strukturne reforme u zemlji. I zato je sadašnja garnitura na vlasti izgubila vjerodostojnost. Prolazimo kroz financijsku krizu i e, političku krizu. Vode se pregovori oko formiranja nove parlamentarne većine u parlamentu kako bi se u najkraćem roku imenovala nova vlada te kako bi se započeli pregovori s Međunarodnim monetarnim fondom oko programa za sljedeće tri godine. Među prioritetima ima mnogo toga što je potrebno učiniti o reformi bankarskog sektora treba unijeti transparentnost u sustav dioničarstva, u upravljanje poduzećima i mnogim srodnim pitanjima, uključujući i o neovisnosti središnje banke. Nadalje, vrlo je važno raspravljati o reformi pravosuđa. Na dnevnom redu parlamenta postoji novi zakon o osnivanju i reformi tužiteljstva surađujemo sa stručnjacima Europske unije, naročito s izvrsnim a, s izvrsnim stručnjacima iz Venecijanske komisije. Radi se također na tome da se reformiraju institucije i da se bori protiv korupcije. Međutim, u tijelima koje već sada imamo vidimo da nešto ne funkcionira dobro. Energetika je još jedan od naših prioriteta jer e, Moldova ovisi o jednom izvoru energije, a to su zapravo e, struja i plin koje dolaze iz Rusije, dakle iz jednog izvora. Željeli bismo spojiti e, moldovski energetski sustav na e, rumunjski sustav, drugim riječima tako ga spojiti sa Europskom unijom. Vrlo je važno da imamo dobro poslovno okruženje, međutim zato su potrebni pravna država i dobri zakoni, a zato je nužno vezana borba protiv korupcije. Danas e, nećemo govoriti o europskim institucijama i odnosima koje sada imamo, jer lopta je naime na našem dijelu terena i sad je na nama da odradimo naš dio posla. Prioritet za sljedeću vladu i za sljedeću dakle parlamentarnu većinu će biti isti kao i sada i morat će primijeniti sporazum o pridruživanju i e, sporazum o slobodnoj trgovini. Dakle, to će biti naš prioritet. Vrlo je važno da imamo povjerenje, a povjerenje se može vratiti samo djelovanjem i reformama. Vrijeme istječe i sada ćemo morati pomalo lijepih riječi preći na dijela. Političari trebaju to učiniti u Moldovi. U protivnom građani neće povratiti povjerenje u nas, politička će kriza postati dugotrajna, a možda će doći do ranijih parlamentarnih izbora, no to znači otvoriti Pandorinu kutiju i e, se nikad ne zna što iz toga može se izroditi, a ruski se utjecaj može jako osjetiti. U svakom slučaju sada ću stati. Hvala vam lijepa, ponavljam još jednom da mi je stvarno čast da sam ovdje. Hvala vam e, predsjedniče Kandu. Kako bi e, su E, kolege mogli postaviti pitanja, a e, ka, budući da glasanje počinje u 18.15 sati, najprije ću dati riječi gospodinu Kristeju, a nakon toga gospodinu Ostrevićijusu, a e, njima ću dati dvije minute, a nakon toga ostalim kolegama po jednu minutu. Budemo li na vrijeme, zaista će se pokazati kao dobri zastupnici. Pozdravljam gospodina Pirka Tapiolu iz e, Europske unije iz naše delegacije u e, Moldovi. Hvala vam, vi radite u Kišnjevu vrlo dobar posao. Hvala. Hvala vam, Andrej. Hvala. Dakle, Europsko delegacija Europskog parlamenta sa pa odnose s Moldovom zaista je zabrinuta e, radi gospodarske i jenomske situacije u toj zemlji. Moram vam vrlo jasno reći da zato što su politički čelnici vrlo neodgovorni, oni su privatizirali državne institucije i iz tog razloga nas u e, EU uniji kritizira da je da e, dajemo podršku Moldovi koja se nije reformirala. To je loša kritika jer e, postoje osnove za reforme u samoj Moldovi. Kišinjev je imao prilike koje sada više ne postoje. Nadam se da će se to promijeniti, međutim to ne ovisi o nama. Europska unija načinila jako puno za Moldovu i to čini i dalje. E, mogao bih spomenuti e, najveći zajam po glavi stanovnika prema e, na osnovu E, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što ga je prije dvije dana ovaj parlament ratificirao. Međutim, prije dva tjedna kada je PDM izglasao nepovjerenje vladinoj koaliciji koje pripadaju, to je zapravo ilustracija. Oni su zapravo e, glasali protiv vlastite vlade. To je zapravo bila jedna politička gesta oni su krivo procijenili to što su napravili. Iskustvo koje ja imam s političarima u Kišinjevu je da to nisu naivni ljudi i da oni obično ne e, izračunavaju krivo situaciju, ne proračunavaju krivo i zato me to sve skupa brine. E, zaključno dvije stvari vezane za situaciju kada je gospodin Voronin nadzirao situaciju sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. On je e, rekao što se događa u Kišinjevu. Hvala gospodine a sada naš izvjestitelj Petros Ostravićius. Izvolite. Hvala lijepo. I ja e, želim predsjedniče e, Moldovskog parlamenta vam dobrodošlicu u Briselu. Mm, dobro je da ste došli. Ponekad je bolje doći ranije nego kasnije. Međutim, e, mi e, smo zaista oni koji želimo da Moldova bude na europskom putu i nemojte sumnjati u to. Nakon izvjesnog previranja i konfuzije, Moldova će sigurno nastaviti s ispunjavanjem programa vezanih za e, program iz e, SSP-a. Mi razumijemo što znače reforme, ponekad treba preustrojiti zemlju. To ponekada znači nove vlade i nove koalicije. Slažem se s vama da danas treba govoriti vrlo otvoreno jer to je jedini mogući put. Gospodine predsjedniče, znate bolje od mene da su u politici povjerenje i međusobno razumijevanje 95% onoga što mi e, moramo napraviti. Ostalo je zapravo samo neka vrsta tehnika između protokola i kave. Međutim, takva protokol je nešto što je sada uglavnom na tapeti u Moldovi. A kao što znate, Europskoj uniji ne treba nova kriza. Ne želimo da Moldova više krene u krizu. U ovom stadiju, nažalost, imamo više pitanja za vas nego li odgovora ili sugestija. Prvo pitanje za vas je što treba učiniti kako bi se smanjila utjecaja oligarha na političku situaciju u toj zemlji. Moldova je premalena kako bi e, njome domirirali jedan, dva ili tri oligarha. A drugo pitanje, postoji li mogućnost da se u kratkom roku obnovi proeuropska koalicija te da Moldova još jedno ponovno krene prema Europi. Hvala. Sada ima riječ Kristijan Freza, koordinator Europskog parlamenta. Hvala. Pozdravljam e, vas e, ovdje u Europskom parlamentu. Kao što smo nagovijestili i čuli, nakon e, godinu dana, eto, došlo je do ratifikacije SSP-a. Vladimir e, Voronjin je komentirao novu vladu i e, što se tiče njegovih komentara, zanima me kakve su to veze sa proevropskom proeuropskom koalicijom. Isto tako zanima me što možete reći ulozi oligarha Naročito što radi gospodin Prohotnjuk koji je vezan za vašu stranku. A što mislite, kakva je uloga oligarha u e, političkom životu Moldove na putu prema Europi? Treba li ih u potpunosti iz, e, izdvojiti iz politike? Hvala. Gospodin Demez izvolite. Hvala lijepa. Pozdrav. Želim vam dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Vi ste zapravo ovdje uprli e, prstom u bolnu točku da su građani izgubili povjerenje. Prije svega moramo podržati e, Moldovu u borbi za demokraciju, za borbu protiv korupcije i općenito moramo vas podržati na europskom putu. Europska unija mora i dalje ostati u mislima i srcima Moldavaca. U tom svjetlu nekoliko pitanja. E, na koji način se govori o Europskoj uniji o, o, u Moldavi i e, kakav je to je ruskih medija? Zanima me također e, kako se e, manjine na jugu, zašto se oni okreću sve više prema Rusiji, može im se dati neka uloga e, u budućoj vladi kako bi se taj trend smanjio. Jeste li mogli smanjiti negativne posljedice ruskog embarga? Imali dovoljno mogućnosti da se e, ublaži utjecaj ruskog embarga na vaše gospodarstvo? Trgovina voćem i povrćem prilično e, je važna, ali što je o e, tradicionalno, tradicionalnim tradicionalnim proizvodima. E, Gospođa Cimer, hvala lijepa. Rekli ste da imate za cilj borbu protiv korupcije, reformu pravosuđa, to sve smatram e, ispravnim, slažem se potpuno, ali pitanje je tko je taj koji e, se treba boriti za te ciljeve jer sama politička, e, sami političari su oni koji su umješani u korupciju i u skandale u pravosuđu s tim bi trebala biti povezana i borba protiv siromaštva. Znamo da je Moldavija jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi i borba protiv siromaštva bi, trebala bi biti jedna od glavnih zadaća. Ono što me još zanima, da li je dio reformi pravosu, kao dio reforme pravosuđa pre, predviđeno, predviđena i reforma postupanja prema političkim zatvorenicima. Prema mojim informacijama e, moguće je u Moldaviji da se do šest godina sjedi u e, zatvoru, u istražnom zatvoru bez e, održavanja suđenja. Želim osobito upozoriti da je u protestima 6. rujna da su uhićeni, e, da je veliki e, broj ljudi uhićen, među njima i gospodin Grigore Petrenko koji je e, član bio član delegacije Moldavskog parlamenta pri Europskom parlamentu i zato je vijeće zatražilo puštanje tih uhićenika. Što ste tu predvidjeli u vezi s tim? Carver, please. Gospodine Carver, izvolite. E, gospodine Kandu, otvoreno ću vas pitati kada je došlo do izbora prošle godine u Moldavi. Socijalisti su imali 21% glasova i 25% mjesta su osvojili. Oni su jedan od najvećih E, stranaka, ali nisu uspjeli dobiti većinu, pa je proevropska e, strana, koalicija došla na vlast. I e, došlo je do prosvjeda radi povećanih odnosa s Europskom i vidjeli smo da je i dalje na vlasti zapravo E, centralna koalicija koja se zalaže za odnose s Europskom unijom, ali velik broj građana Moldave ne želi e, ulazak u Europsku uniju. E, s obzirom da je predsjednik komisije Juncker rekao da neće biti proširenja u sljedećih pet godina, e, postoji li politička ili mm, ustavna jamstva da će se moldovski narod na adekvatan način konzultirati bude li prijedloga da Moldavija uđe u Europsku uniju. Hvala. Sada za kraj gospodin Šolc. E, hvala lijepa i hvala na vašim komentarima. Prije otprilike tri tjedna e, sastao se odbor za vanjsku trgovinu i tada smo raspravljali o E, jamstvima vezanim za trgovinske sporazume i govorili smo dakle o dubljoj i općenitoj suradnji. Zato bih vas molio objašnjenja na koji način ćete pratiti dalji e, proces e, proširenja i možete li nam reći zašto se neki aspekti E, dubinskog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini ne primjenjuju. Možete li nam reći gdje je to konkretna suradnja i na ekonomskom planu, jer to utječe e, na e, socioekonomsku situaciju, ne samo na potrošače i porezke obveznike Europske unije, već u velike i u vašoj zemlji. Mi želimo podržati jedan održivi i E, umjereni rast, e, ekonomski rast u vašoj zemlji. Hvala vam, sada ću dati riječ e, gospodinu Kandu koji će u 5 do 10 minuta pokušati odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam, hvala vam svima na pitanjima, nastojat ću biti što kraći. Htio bih istaknuti jednu vrlo važnu temu. Mi cijenimo vašu pomoć i podršku, dakle i parlamenta i ostalih institucija. Hvala vam na svemu što ste uča Moldaviju i za sve što je vezano sa što se tiče provedbe sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini i liberalizacije viznog režima. Sada na nama da vratimo vaše povjerenje i da provedemo reforme. Kad je riječ o provedbi DCFTA, ostvaren je dobar napredak. 15% je već je već provedeno. No, DCFTA i sporazum o pridruživanju više nisu stvar vanjske politike. Sad je to tema unutrašnje politike. I moramo osnažiti napore na nacionalnoj razini, tako što ćemo uspostaviti posebne jedinice, poput recimo Ministarstva za europske integracije ili nacionalnu agenciju, koje će onda koordinirati napore ostalih institucija oko provedbe ova dva sporazuma. Na primjer, u parlamentu po prvi puta u našoj kratkoj povijesti imamo prioritete provedbe DCFTA. Dakle, točno smo definirali što moramo učiniti, definirali smo rokove, e, nadležne odbore ili nadležna ministarstva. I pazit će se da se na ljude koji su odgovorni za tu provedbu i isto tako na kašnjenja. Moramo e, raditi na zakonima i na provedbi zakona. To neće biti jednostavno. U programu rada parlamenta trenutačno moramo e, raspraviti o novim e, zakonima o električnoj energiji te o energetici kako bismo usvojili drugi i treći energetski paket Europske unije. Tako da na tome će se raditi na nacionalnoj razini. Zatim o mišljenju javnosti i um, imidžu Europske unije općenito. Um, nismo uspjeli um, s reformama, a i zbog ruske propagande Činjenica jest da je da je Evropska unija izgubila podršku naših građana. No, to nije zbog Evropske unije, to je zbog nas i zbog pogrešaka koje smo mi počinili. Dijelom je tu krivica i ruske propagande. Netko je postavio pitanje o medijima, te o tome koliko su mediji snažni, koliki učinak imaju, to posebice ruski mediji. Mogu vam reći da imaju velik utjecaj. Više od polovice TV kanala u Moldovi su ruski kanali i kad imamo dakle ljudi gledaju jako puno televizije, tako da TV eh, kanali su glavni izvor informacija i to znatno utječe na mišljenje javnosti. Ako me pitate kako ćemo riješiti taj izazov, pa jedino na demokratski način. Ne možemo zabraniti e, rusku televiziju. To nije sloboda govora. No postoje druge mjere. Prvo od njih je mm, promovirati razvoj lokalnih proizvoda. E, razvoj posebnih e, programa o recimo Europskoj uniji ili recimo nešto što se zove socijalno oglašavanje. Građani, dakle i kad je riječ smatraju da trebamo imati transparentne e, medije i transparentno vlasništvo medija, zatim poticati razvoj lokalnih proizvoda kako bismo E, polako istisnuli rusku propagandu. Ruski embargo. Proizvođači u Moldavi i poljoprivrednici koje je teško pogodio ruski embargo, um, sada traže nova tržišta i treba im za to vremena. Nemaju iskustva, nemaju znanja, nemaju financijska sredstva. Jako skupo dobiti kredit u uh, Moldaviji, govori, tamo su kamatne stope od o, oko 20%. Uh, no, ljudi se prilagođavaju i okreću se uh, prema europskim tržištima. i moramo im pružiti podršku kako bi to učinili što je prije moguće. Što se tiče manjina i uključivanja manjina, e, kao što znate, e, na jugu zemlje imamo autonomnu državu s kojom pokušavamo e, razvijati regionalne projekte i organizirati komunikaciju na nekoliko razina, na razini vlade i na razini parlamenta. Ja se zalažem za parlamentarnu odluku i nadam se da će za dva tjedna biti usvojena. Htio bih da se uspostavi radna skupina između e, Moldovskog parlamenta i Gagavske e, vlasti i nadam se da ćemo na taj način uspjeti pronaći e, rješenja, odgovarajuća rješenja. Jedan zastupnik je postavio pitanje o e, pravosuđu te o e, duljini pritvora. Koliko ja znam, pritvor može biti tek, e, tek 30 dana i još se jedno može produljiti za još 30 dana. Tako da nitko ne može biti u zatvoru šest godina. Nakon pritvora treba uslijediti pravično suđenje i to će biti slučaj i sa gospodinom Plenkom. O tome smo razgovarali i u Vijeću Europe i mi ćemo također pratiti taj slučaj i inzistirati na pravičnom suđenju i na vladavini prava. Zatim netko je postavio pitanje o oligarcima i o tome koliko oni utječu na institucije. osoba, ime i prezime nisu bitni. Ovdje je riječ na, ovdje je riječ o institucijama, a sada ću preći na rumunjski. Nažalost, do sada još nismo uspjeli oformiti institucije u koje građani mogu imati povjerenja. Ako pogledamo prema zapadu, vidimo da institucije, sustav i e, pravo funkcioniraju bez obzira na ljudski faktor. No, ako se okrenete prema istoku, vidjet ćete da ljudski faktor igra bitniju ulogu. Dakle, naprave se telefonski pozivi da se nešto riješi. Još uvijek stvaramo institucije i sustave i zakone koji će funkcionirati. I naravno imena pojedinaca, oligarha, ne bi trebala ništa značiti. To nam je sada trenutačno jedan od prioriteta u politici, u Moldaviji te u vladi. ne bismo smjeli dozvoliti, dozvoliti da su političari pod eh, nečim utjecajem. I želimo postići eh, željene rezultate, a bez da mijenjamo cijeli sustav. Moramo eh, pokrenuti reforme i to što prije. Te su reforme potrebne već dugo vremena i ja se nadam da ćemo na taj način stvoriti institucije koje će biti imune na utjecaj oligarha. Zatim gospodin Preda je pitao o sudjelovanju komunista u novoj koaliciji. Ja sam dio nove generacije političara i iskreno ja se bojim e, pojma komunist i svega što to e, predstavlja. Kada surađujem sa jednom strankom, moram znati da je ta stranka da želi ispunjavati obveze e, sporazuma koje potpisujemo i da ima iste vrijednosti koje mi promičemo u ovom trenutku imamo većinu u parlamentu i moći ćemo formirati vladu i bez sudjelovanja komunista. No, sljedeće godine u ožujku ćemo birati predsjednika e, Moldavije i to ono što me plaši. Zato što brojke pokazuju da ćemo trebati da ćemo trebati podršku komunističke stranke. Mislim da ćemo morati e, dogovarati i sklapati kompromise oko toga koga ćemo imenovati kao predsjednika, mm, kao predsjednika Moldavije. To može biti netko ko neće biti iz politike, možda će to biti netko iz e, akademskog kruga i mislim da bi to bio prvi korak e, u rješavanju tog izazova. Smatram da bismo trebali oformiti vladu koja će biti većinska vlada. Zatim, političke stranke će morati doći do kompromisa prilikom e, izbora predsjednika sljedećeg ožujka ili travnja. U Moldaviji parlament je taj koji bira predsjednika i to bi moglo dovesti do nove krize i do novih parlamentarnih izbora. Hvala vam. Hvala vam na ovom izvješću i na ohrabrujućim izjavama o budućnosti Moldove. Ovime završavamo ovu točku dnevnog reda i s dvije minute počinjemo sa glasanjem. Dear colleagues, I apologize for a small delay, but that's how... Dragi kolege, ispričavam se na kašljenju, ali eto, cijelo poslijepodne nam je tako. Prije nego što uh, krenemo s glasanjem, gospodin Preda želi nešto reći. Gospodin predsjedniče, da, dugo ćemo glasati Htio sam nešto reći vezano za razmjenu mišljenja s gruzijskim ministrom. Za vrijeme tom rasprave jedan od e, zastupnika iz kluba gospođe Le Pen je lopovom proglasio predsjednika. Mislim da je to neprihvatljivo. Zaista molim da kolege iz druge klubova zastupnika na ovom specijalnom sastanku da se postavi pitanje kakve mjere se možu donijeti protiv tog kluba zastupnika koji zaista ne e, poštuje e, kolege iz parlamenta. Hvala, uvijek se zalažemo za to da se poštuju svi zastupnici. Imamo vrlo dugačak popis glasanja. Krećemo sa prvim izvještajem o izvozu oružja provedba zajedničkog stajališta 2008-944, izvjestiteljica gospođa Valero. Želi li izvjestiteljica nešto reći? Da, izvolite. Najprije bih eh, zahvalila svim izvjestiteljima u sjeni. Imali smo eh, vrlo dobre razgovore i mislim da smo došli do dobrih kompromisa oko kojih se možemo e, složiti. Jako je važno kontrolirati izvoz oružja. Moramo paziti da oružje ne završi u pogrešnim e, rukama i ne završi upereno protiv nas. I s obzirom na najno nedavne e, napade u Parizu i Perutu i drugim zemljama, to je naravno sve još očitije. Krenuli smo sa vrlo različitih stajališta. I na kraju došli do nečega oko čega se možemo svi složiti, ja vjerujem. I naravno svi shvaćamo koliko je važna sigurnosna situacija u kojoj trenutačno živimo. I te naravno o ulozi novih tehnologija u ovom sektoru. Stoga se nadam da ćemo um, ostvariti konsenzus oko ovog izvještaja. Hvala vam gospođo Valero. Počinjemo sa glasanjem. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo o amandmanu 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 91. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 92. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 93. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 94. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti. Znači, amandman 101. Adopted. Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 107 e, sa usmenim amandmanom broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 12. Provjerit ćemo 108. Oops, you right. Adopted. Imali ste pravo us, usvaja se. Ne. Ne, ne, ne. Ispričavam se. Ja sam bio u pravu. Dakle, 108 se odbija, a sada 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 110. Tko je za? Protiv? Ovo ćemo morati provjeriti. 110. Rejected. Odbija se. Nine. Oh, sorry. 113. I failed, I'm sorry. 109. Ispričavam se, 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Adopted. Usvaja se. Amandman 123. Tko je za? 123. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 134. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 135. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 136. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 137. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15. Tko je za?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 protiv, suzdržani, odbija se. 155. Tko je za? Protiv, su, protiv, suzdržani, usvaja se. 156. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 157. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 158. Tko je za? Protiv, Provjera. 158. Ok, adopted. Usvaja se. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 164 sa usmenim amandmanom 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 168. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 169. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. 170. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 171. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 176. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 177. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 178. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 179. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 180. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 181. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A šest, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Odna izjava AA novi 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava AB novi 10, e, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava B, amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. Tko je za? To je s usmenim amandmanom broj 2. Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22, uvodna izjava C. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava D, amandman 14. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjera. Uvodna izjava D14. Usvaja se. 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Molim vas da malo više dižete ruke. Usvaja se. Kompromis 23. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava D, amandman 19. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Citat 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 4. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Hoćete da provjerimo? Usvaja se. Usmeni amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I sada glasamo elektronički o nacrtu prijedloga rezolucije kako je izmijenjena. Usvojeno sa 50 glasova za, 6 suzdržanih i 6 e, glasova protiv. Hvala vam. A sada prelazimo na sljedeći izvještaj. Riječ je o predlogu o partnerstvu o suradnji između Europske unije i sveobuhvatnom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica i Socijalističke republike Vijetnam. Gospođa Lohbiler je izvjestiteljica, želite li nešto reći? Hvala lijepa. Samo želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni imali smo vrlo konstruktivnu suradnji i na većini kompromisa doista smo konstruktivno surađivali. Hvala lijepa. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se. 42 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 45 tko je za, protiv, suzdržan, čini se da je odbijen, možemo li provjeriti. 45 elektronički. usvaja se. Sada ćemo glasati o amandmanu 46 i 72 u bloku koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 3 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 52. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se. Kompromis četiri tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 59, tko je za? Protiv, suzdržan. 59, rekao bih je odbijeno, ali možemo li to provjeriti? 59. 59.

Ispričavam se. Čini se da bismo trebali glasati o amandmanu 58. Tko je za? Tajništvo me uvjerava da bismo trebali glasati o amandmanu 58. Dakle, 58. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. 63. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 64. Provjera elektronički. Odavdje odavde se bolje vidi, bolje je pregled. Kompromis 5, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 69, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 6, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 76, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 83. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 91. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 92. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 93. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 94. Glasamo po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, tko je za, molim vas dignite ruke, 94, drugi dio, protiv, suzdržan. Čini se da je drugi dio odbijen. Kompromis 11, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 97. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 100. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 101. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 12. Po dijelovima. Prvi dio. Tko je za? Drugi. Tko je za? E, tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 105, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 13, tko je za, protiv, Ispričavam se, moramo najprije glasati o amandmanu 106, jer 105 nije usvojen. Znači 106 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 13 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sto deset tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se sto jedanaest tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 113 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 112 koje je za, protiv, suzdržan. Čini se da je to odbijeno. Provjerit ćemo elektronički. 112. Netko nije glasao, jedna osoba. Usvaja se. 114 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 115 koje je za, protiv, suzdržan. Ja bih rekao da je to odbijeno, ali vi jednostavno ne dižete ruke. Želite li da provjerimo? Provjera. da umorni ne glasaju. U svakom slučaju je usvojeno kompromis 14 e, koja je za protiv suzdržan usvaja se. 119, amandma 119 koja je za protiv suzdržan usvaja se. 120 tko je za protiv suzdržan odbijano. 121 tko je za protiv suzdržan, usvaja se. 122 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 123 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 124 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 15 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 125 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 100 130 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 132 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 133 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 134 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Čini se da gospodin Fleckenstein tiže ruku u ime svih u ljevom dijelu dvorane. Provjerit ćemo 134. bio sam u pravu, to je usvojeno, nitko ne diže ruku osim gospodina Flekeštajna, ali evo to je usvojeno. 135, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130, ne 100, nego 1, dakle citat 6, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 2, za protiv suzdržan usvojeno, 3 za protiv suzdržan usvojeno, 4 za protiv suzdržan usvojeno, 5 za protiv suzdržan usvojeno, 6 za protiv suzdržan usvojeno, 7 za protiv suzdržan usvojeno, 8 za protiv suzdržan usvojeno, 9 za protiv suzdržan usvojeno, to je odbijeno, 10 za, protiv, suzdržan, odbijeno, 11 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 12 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 13 koje je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. Zatvoren glasanje, to je usvojeno. 14 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Usmeni amandman 1 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 16 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 17 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 18 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 19 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 20 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 21 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 16 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 27 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 17 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 31 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Elektronički ćemo glasati o ovako izmijenjenom nacrtu izvješća u cjelini. Jesu li svi glasali? Jedna osoba još nije glasala. Usvaja se Hvala lijepa, čestitke gospođi Lohpiler. Prelazimo na nacrt preporuke o nacrtu odluke vijeća e, o sporazumu između Europske unije i Vjetnama koje je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Da li o tome trebamo glasati elektronički? U, u redu glasat ćemo elektronički. Vjetnam, nacrt preporuke. Tko je za? Protiv? U redu, hvala. Usvaja se. Potom imamo izvješće gospođe Kalnjete o zaključenju protokola o suradnji e, nakon pristupanja Hrvatske u vezi sa sporazumom između Europske unije i Vijetnama. Elektronički ćemo glasati. Izvolite, otvaram glasanje. Hvala lijepa, to je usvojeno. Hvala Sandra. E, prelazimo na nacrt e, mišljenja o situaciji na sredozemlju i potrebi holističkog pristupa Europske unije migracijama. Gospodine e, Papadakis, želite li reći da htio bih zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni. E, zahvaljujući konstruktivnoj suradnji uspjeli smo uključiti u ovo izvješće sve važne elemente. Hvala lijepa. Hvala gospodine Papadakis. Kompromis 1. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 15. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 16 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 18 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 23 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 4 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 56 glasujemo po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 58 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 77. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 78. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 103. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 104. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 105. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 124. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 127. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 128. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 129. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 130. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 10 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 11 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 145 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 146 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 148 koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 12 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 154 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 157 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 13 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 163 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 165 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 166 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 167 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Usmeni amandman 1, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Usmeni 2, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Usmeni 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. elektronski ćemo glasati o tako izmijenjenom nacrtu mišljenja. Hvala lijepa. Čestitam gospodine Papadakis. I sada smo došli do glasanja o posljednjem izvješću večeras. To je nacrt godišnjeg izvješća o ljudskim pravima i demokraciji u svijeti 2014. i e, politici Europske unije u vezi s tim. Izvjestitelj Kristijan Dan Preda, izvolite. Hvala, želim se svima zahvaliti na suradnji. E, i e, pomogla nam je da imamo koncizan i vrlo e, pitak izvještaj. Međutim, žao mi je da je izvješće o odbroženskim pitanjima načinilo izvješće koje je dulje od samog izvješća. Hvala lijepa gospodine izvjestitelju ajmo se koncentrirati pa ćemo biti gotovi prije 7.30. E, kompromis 6 usvojen, kompromis 7 tko je za protiv suzdržan usvojeno, kompromis 8 tko je za protiv suzdržan usvojeno. Amandman 96 tko je za protiv suzdržan provjera elektronički. Usvaja se. Amandman 97. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 98. Tko je za? E, ispričava se e, predsjedavajući ta dva amandmana su identična. Amandman 99. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Ne dižete ruke. Ili moram ima povjerenja da gospodin Fleckenstein glasuje ime svih drugih ili dižite ruke. Tko je za, protiv, suzdržan? Provjerit ćemo elektronički. 99. Otvaram glasanje. E, izjednačeno 30-28, usvaja se. 101 e, za, protiv, suzdržan, to ćemo također provjeriti elektronički. U redu, to je usvojeno 112, tko je za, protiv, ispričava se predsjedavajući 102 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 103. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 104. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 105. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 106. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 107. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 108 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 9 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 111 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 10 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 115 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 116, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 119, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se 120, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 11, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 125, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 126, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 128. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 133. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 138, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 15, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 143, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 16, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 149 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 150 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 17 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 156 tko je za, protiv, suzdržan, provjera elektronički 156. Sto pedeset šest. ne dižete ruke. 157 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 18 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 162 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 163 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 164 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 19 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 169 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 20 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 198. Tu imamo glasanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, 198 prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, 198, tko je za? A, ispričava se, predsjedavajući, to otpada, ali o trećem dijelu moramo glasati. Dakle, amandman 198, treći dio. Treći dio, 198, treći dio. Tko je za, protiv, suzdržan, Odbija se. Ne dižete ruke. U redu provjerit ćemo elektronički. 198, treći dio. Elektronička provjera. Izvolite. Odbija se. Bio sam u pravu. 173. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se. 174 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 175 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 121 e, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 183. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 184. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo to elektronički. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 23. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 24. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 25. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 199. Tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Kompromis 26. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 208 tko je za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Kom, kompromis 27 tko je za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Amandman 214 tko je za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Provjerit ćemo to elektronički. odbija se. Amandman 215 po dijelovima, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, provjera elektronički. Odbija se. Amandman 222. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. 223. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. 224. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. 225. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. 226. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. 227 koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. 228 tko je za, protiv, suzdržan. E, provjerit ćemo elektronički. Usvaja se. 229 tko je za, protiv, suzdržan. Molim vas dižite ruke, inače ćemo morati raditi elektroničke provjere, to nas usporava. 229. 229. Tri, ljud, tri osobe nisu glasale, dvoje, još jedna, zatvaram glasanje. 34 glasa za, usvaja se 230, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, 231, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, 232, tko je za, protiv, suzdržan, provjera, 232, elektronička provjera. Odbija se 237, tko je za, 237. Tko je za? Protiv? Isprike predsjedavajućeg mora se glasati o amandmanu 233 gospodina Prede jer ovaj prethodni je odbijen, dakle 233. 233. Tko je za? Protiv? Suzdržan, to je usvojeno. A sada 237. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 238. Sa usmenim amandmanom broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 239. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 28. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 245. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 29, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 256 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 257 tko je za, protiv, suzdržan, čini se da je usvojeno, ali molim vas provjerit ćemo to elektronički. 257. Odbija se. 258. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 259. Po dijelovima prvi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 262. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim da provjerimo elektroničkim putem. Usvaja se. Kompromisni amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 266. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni 32. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 271. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 272. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 273. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 274. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 283. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 287. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni 35. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 307. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni amandman broj 36. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 37. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 314. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 315. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 317. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 38. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 322. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 323. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 324. za, protiv, suzdržani, usvaja ne, provjerit ćemo. 324. provjera. Odbija se. 325. za protiv suzdržani usvaja se. 326. za protiv suzdržani usvaja se. 327. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 336. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 337. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 314 za protiv suzdržani usvaja se. 341. za protiv suzdržani usvaja se. 342. za protiv suzdržani usvaja se. 343. za protiv suzdržani usvaja se. 345. za protiv suzdržani us... Provjerit ćemo. Usvaja se. 346. Tko je za? Pro, ne, molimo elektronička provjera. 346. Još jedan glas nedostaje. Evo, zaključujem glasanje. Odbija se. Kompromisni broj 41. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 42. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 43. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amendman 363. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 364. Za, protiv, suzdržani usvaja se. komunistni 44 za protiv suzdržani usvaja se. 370 tko je za protiv 370 i 370 tko je za protiv suzdržani odbija se. 371 tko je za protiv, suzdržani, odbija se. 372. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 45 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Eh, amandman 377. Za protiv suzdržani usvaja se 378, za protiv suzdržani usvaja se 379, za protiv suzdržani usvaja se 380. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 382. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Provjeravamo 382. Odbija se. Kompromisni broj 46 koji je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 384. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 385. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 389. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 47. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 400. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 405. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 407. za protiv suzdržani provjeravamo 407. Odbija se jednim glasom. 408. tko je za, protiv, suzdržani, provjera. 408, 408. Usvaja se. 409. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 410. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 411. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 412. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 413. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 414. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 48. Tko je za, usvaja se. Amandman, a ne, amandman 31 e, prvi na uvodne odredbe za protiv suzdržani odbija se. Amandman 32. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 34. Ne, oprosti. Amandman 33. Tko je za, protiv, suzdržani. Elektronska provjera 33. amandmana. Usvaja se. 34. za, protiv, suzdržani. Pretpostavljam da se usvaja, ali vidim da više ne pratite, ne dižete ruke. Molim da 44. provimo elektroničkim putem. Amandman 35. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 36. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 49. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 tko je za, protiv, suzdržani, elektronička provjera 51. amandmana. Dvadeset osam prema dvadeset osam, dakle odbija se. Amandman pedeset dva tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Usvaja se jednim glasom. Amandman 54. Tko je za, protiv, suzdržani, što kažu socijalisti za 54. amandman? Ponovit ćemo amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za? Usvaja se. Amandman 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 62. Dakle, 61. ćemo provjeriti elektroničkim putem. Usvaja se. 62. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 5 koji je za protiv suzdržani usvaja se. 79. tko je za protiv suzdržani odbija se. 80. za protiv suzdržani usvaja se. 81. za protiv suzdržani usvaja se. 82. za protiv suzdržani usvaja se. 83. za protiv suzdržani odbija se 84 za, protiv suzdržani usvaja se. 85 za, protiv suzdržani odbija se. uprostite, kaže predsjedavajući, usvaja se. 86 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman prvi sad smo na uvodnim odredbama za protiv suzdržani usvaja se. Amandman drugi za protiv suzdržani odvaj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 se, 14. za usvaja se, 15. za usvaja se, 16. također, 17. za protiv suzdržan usvaja se, 18. tko je za usvaja se, 19. također, 20. za usvaja se, 21. za usvaja se, 22. za Za koju želite da provjerimo? 20. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Dvadeset i provjeravamo. Usvaja se dvadeset prvi Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvadeset drugi Tko je za, protiv,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 Odbija se jer je isti broj glasa bio 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na glasanje mišljenja odbora 9. Jedan Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti Za, usvaja se. Deveti i 7. po dijelovima prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Molim da provjerite. Drugi dio 9.7. Usvojen s dva glasa više. 9.8. broj se ne razmatra. Slažete li se da glasamo u bloku od 9.2 do 9.12 i to elektroničkim putem, molim. Odbija se. Mišljenje odbora za prava žena. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Socijalisti se ne dižu ruke. Mišljenje odbora FAM. Dakle, usvaja se. 29. Tko je za? Usvaja se. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 31. Usvaja se. 33. Usvaja se. 38. Usvaja se. 44 za, usvaja se, 45 za, usvaja se, 40 a, pardon, 50 za, usvaja se, 51 za, usvaja se, 53 za, 53, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59, glasanje u dijelovima, prvi dio, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti dio za, usvaja se. predlažemo sada glasanje o skupu amandmana Dakle, do kraja sve. Glasamo elektronički, ako se slažete. Kolektivno su, dakle, odbijeni. Sada glasamo elektronički, dakle, o nacrtu rezolucije kako je izmijenjena. Glasamo elektronički. One more? One more vote. Someone is not voting. Jedan glas nam nedostaje. Tko nije glasao? Usvaja se. Evo gospodine Preda, čestitamo. When is Wednesday? Uh, we meet Wednesday at 11.30. Very much for your patience. Hvala vam svima na strpljenju. U srijedu imamo izvanredni sastanak e, odbora sa povjerenikom Hanom i visokom povjerenicom Mogherini u srijedu u 11.30.